točka dnevnog reda je preporuka za drugo čitanje gospodina Krojcmana, carinske mjere za zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Najprije ću dati riječ izvjestitelju, zastupniku Krojcmanu. Imate riječ na četiri minute, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Zaštita prava intelektualnog vlasništva od ključne važnosti našem gospodarstvu i našim potrošačima. Nažalost, trgovina krivotvorenim proizvodima je iznimno porasla u proteklim godinama i ne radi se više samo o robi sa visokom cijenom, već zapravo i nekom svakodnevnoj potrošačkoj robi, kozmetičkim proizvodima i tome sličnom. Naši potrošači zapravo kupuju sve više i više takvih stvari preko interneta i oni koji su u to uključeni prolaze, pronalaze sve više novih načina da zaobiđu carinske kontrole i pronalaze neke rupe u zakonu. To je ozbiljna pretnja našim poslovima, našim radnim mjestima i što više naše potrošače se zavarava i izraže, izlaže ih se opasnosti po njihovo zdravlje i sigurnost. Ovakav razvoj događaja e, dovoje do toga da je postalo nužno preraditi uredbu iz 2004. godine kako bi se e, odredila pravila za konfiskaciju i uništenje takve robe od strane carinskih tijela vlasti. Carina to može učiniti zbog toga što oni mogu zaustaviti na granici pošljike robe prije nego što dođu na naše unutarnje tržište i prije nego što se počnu e, slati dalje u manjim paketima koje će onda biti teže pratiti. U prosincu 2012. dogovorili smo, dogovorili smo se Svijećem vijećem, usoglasili oko teksta zajedno sa odborom o unutrašnjem tržištu. U toj odbori je sa jasnom većinom taj tekst usvojen u siječnju naredne godine i ministarsko vijeće je ovo također potvrdilo 11. ožujka, tako da je moguće da sve skupa stupi na snagu početkom sljedeće godine. I ja bih se sredotočio na dvije, na dvije ključne stvari. Prije svega, ojačati zaštitu prava intelektualnog vlasništva u Europskoj uniji, a zatim ukloniti birokratska opterećenja e, koje utječu na carinska tijela vlasti. Dakle, to bi trebalo učiniti učinkovitivo, učinkovito i mogu vam sa zadovoljstvom reći da smo ta oba cilja zapravo ostvarili. Uspjeli smo dobiti pojednostavljen postupak koji se provodi za uništenje krivotvorene robe u svim državama članicama i ona će biti također e, proširena kako bi uključila i intelektualno vlasništvo. Radili smo i na usporavanju sve većeg porasta kupovine preko interneta krivotvorene robe i imamo poseban e, postupak upravo za male pošiljke. Parlament je dakle o tome već glasao. Što se tiče lijekova, e, i to lijekova koji su u tranzitu, dakle između ne država članica, samo prolaze Europskom unijom, odlučili smo da carina može djelovati, poduzeti neke aktivnosti ukoliko smatra da postoji prava opasnost, stvarna opasnost da ta roba dospije na unutarnje tržište. Dakle, zemlje u razvoju moraju dobivati sigurne lijekove, a ne lijekove koje bi eh, mogli eh, kršiti pravo patenta Europske unije. Sve svemu smatram da možemo biti zadovoljni eh, rezultatima jer ovo je svakako u interesu potrošača, poslovne zajednice i same, same tijela vlasti, odnosno tajne i nadam se da ćete tako dobiti široku podršku u parlamentu, pa bih zahvalio i mojim kolegama, izvjestiteljima u Sjeni s kojima sam odlično surađivao, a zahvaljujem i komisiji i vijeću koji su uvijek bili otvoreni svim našim predlozima. Zaključno, mislim da možemo reći da se radi o jednoj dobroj uredbi koja je e, dobra za potrošače, za našu poslovnu zajednicu i općenito za Europu. Hvala, riječ dajem povjereniku Šemeti. Zahvaljujem predsjedatelji, poštovani zastupnici. Prije svega bih zahvalio odboru za unutarnju trgovinu i osobito izvjestitelju gospodinu Krojcmanu na njegovom konstruktivnom pristupu tijekom pregovaračkog procesa. Provođenje e, prava intelektualnog vlasništva ili IPR-a od strane carine je zapravo glavni prioritet komisije, a isto tako i ovog doma. Inovacija i kreativnost su pokretači našeg gospodarstva. Važno je da se vlasnicima e, intelektualnih prava e, da pruži korist na njihove izume i da se zaštite njihova prava. E, Carina ima ključnu ulogu u e, sprječavanju krivotvorene robe da dođe na europsko tržište. I vrlo sam sretan što je parlament, vijeće i komisija što su zajednički došli do sporazuma o nove uredbi koje se tiče o carinskim mjerama za zaštitu prava intelektualnog vlasništva. Podsjetit ću samo na neke prednosti ove uredbe. Prije svega proširit ćemo obuhvat prava intelektualnog vlasništva koje će se provoditi sada i na granicama. Primjerice krivotvorena roba koja se šalje u malim pošiljkama privatnim osobama je također uključena u obuhvat ovoga. To je važno kada razmotrimo koliko je porastao, porastao promet putem poštanskih usluga, a to zbog kupovine interneta. Krivotvorenje poznatih eh, žigova, brendova, trademarka će također biti eh, uključeno i provodit će se na samim granicama. Također, ovom uredbom se pojašnjavaju neke procedure. Primjerice, uvodi se jedan jedinstveni zahtjev koji će biti primjenjiv na cijelu Europsku uniju. Time se pojednostavlja rad of right holders by streamlining notifications and communication with the different pojednostavljuje se rad carinskih uprava i istovremeno provode se neki novi alati koji će moći e, reagirati na zahtjeve nositelja prava, primjerice kroz jednu jedinstvenu centralnu bazu podataka koja će učiniti e, carinske uprave učinkovitijima u borbi protiv krivotvorene robe. Uzavši obzir našu borbu protiv krivotvorene robe u prošlosti, također smo pažnju poklonili i lijekovima. To je bio jedno, jedno osjetljivo pitanje, no siguran sam da ćemo ga ovaj puta uspješno riješiti. Zaključno, današnji sporazum osnažit će pravni okvir i pojednostaviti administrativne postupke za ključan rad koji Carinska uprava zapravo obavlja u zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Na taj način zaštitit će se interesi naših legitimnih trgovaca i isto tako zaštititi konkurentnost našeg gospodarstva koje sve više i više se oslanja na inovaciju i na intelektualno vlasništvo. Ova nova uredba nije samo dobra za carinu, već je dobra i za našu poslovnu zajednicu, isto tako za sve naše građane. Hvala, riječ bih dao gospođi Hanslik na minutu i pol. Zahvaljujem predsjedatelju, dame i gospodo. Krivotvoreni rob proizvodi e, dovode do ogromnih gubitaka na unutarnjem tržištu, štete poduzećima čiji se, čije se roba krivotvori, a isto tako štete i proizvođačima jer kad kada e, izravno ugrožavaju njihovu sigurnost i zdravlje. Ne radi se samo o robi, već isto tako primjerice i o lijekovima. I mnogi takvi proizvodi dolaze u Europsku uniju iz trećih zemalja i zbog toga moramo učiniti otpornijima naše granice. Carinski službenici su ti koji zapravo mogu blokirati takav transport na najučinkovitiji način, no njima također trebaju odgovarajući instrumenti. Zbog, zahvaljujući ove nove uredbi, bit će lakše provoditi trenutnu legislativu, procedure će biti pojednostavnije, a poduzeće i potrošači će biti bolje zaštićeni. Isto tako važno je da ove e, nove odredbe neće ništa promijeniti u što se tiče zaštite intelektualnog vlasništva kao takvog i neće se odnositi na nekomercijalnu robu koju turisti primjerice prednose u svojoj pretljazi. Dakle, trenutno pokušavamo nadopuniti već postojeća pravila koja se tiču unutarnjeg tržišta, a bez boljeg provođenja ovih odredbi zapravo stvorit će se samo pravne rupe i tako će doći do ovih ogromnih gubitaka koje iznose čak do 250 milijardi eura godišnje. Dakle, to je doista e, ogromna šteta poslovnoj zajednici i unutarnjem tržištu. Upravo zbog toga ove e, nove odredbe učinit će situaciju boljem, a naše unutrašnje tržište također poznanijim. Hvala. Zahvaljujem, gospođa Hedna na dvije minute. Za početak bih rekla da smo prije godinu dana glasali o i odlučili da postoje određene opasnosti povezane sa nekim točkama koje smo usvojili. Na sada vidim da je došlo do napretka u dijalogu i doista vjerujem da možemo biti zadovoljni sa trenutnim rezultatima. Smatramo da bi trebala postojati nova legislativa koja se bavi pravom intelektualnog vlasništva. Samo će kreativna industrija zapravo izgubiti 10 milijuna eura godišnje, a ove nove odredbe mogu zaštititi prava intelektualnog vlasništva, ali isto tako i potrošače. Osobito zaštite potrošače kada se radi o proizvodima koji škode našem zdravlju. Dakle, roba koja bi trebala biti na raspolaganju u Europskoj uniji, primjerice farmaceutski proizvodi, što se njih tiče, znamo da neki proizvodi prolaze kroz Europu na putu do svojeg krajnjeg odredišta i dobro je da će komisija izvješćivati i o robi u tranzitu gdje ćemo tako vidjeti trebamo li ažurirati ponovno e, ovu uredbu kada vidimo kako će funkcionirati njena implementacija. Dakle, pravo na... Smatramo da potrošači bi trebali imati Dakle, smatram da potrošači imaju pravo da se i njihov glas čuje. U ovom pojednostavljenom postupku vidimo da ima da postoji deset dana rok deset dana kako bi se pokušalo i moglo obraniti nečija prava, a nezadovoljna sam što vidim da kolege u parlamentu pokušavaju smanjiti roko rok od deset dana i oduzeti to pravo žalbe. Dakle, zaključila bih time da mi u klubu socijalista demokrata podržavamo ovaj tekst i zahvaljujem gospodinu Krojcmanu. Hvala vam, gospodin Bjelan. Gospodine predsjedatelju, za početak bih zahvalio gospodinu Krojcmanu na radu pripremi ovog izvješća koje je korak ka učinkovitijem učinkovitoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva koja je opet nužna kako bi se zaštitili interesi potrošača i nositelja prava. Legislativni okvir ovakve vrste osigurat će visoku kvalitetu proizvoda i na, prvi, naši zastupnici su dovali u pitanje kako, se, kako je najbolje zaštititi pravo intelektualnog vlasništva i vjerujem da će podržati i ovo izvješće. U proteklo vrijeme sve više pošljika se zaustavlja na granici koja krše prava intelektualnog vlasništva. Ne prekidan dotok takve robe u Europsku uniju zapravo dovodi do sve veće nezaposlenosti, a od velike opasnosti su krivotvoreni lijekovi koji sačinjavaju jednu četvrtinu svih dokumentiranih slučajeva gdje se povrijeđuje pravo intelektualnog vlasništva. Tako već dolazi do krivotvorenja robe ili kozmetičkih proizvoda i postoji potreba da se osnaži ta zaštita sigurnosti građana Carinske službe e, koje imaju ograničene resurse svejedno ne bi trebalo biti opterećene previše i ne bi trebalo e, stvoriti situaciju gdje jednostavno neće moći raditi. Dakle, oni će sami moći odlučiti da li se negdje povrijedilo pravo u skladu sa međunarodnim zakonima i također je dobro usredotočiti našu pažnju na tehnologiju analize rizika zbog toga što trenutno postojeće metode nisu dostatne i sretan sam što je vijeće prihvatilo ovaj tekst. Zastupnica Galpelć na minutu i pol. Zahvaljujem Izvjestitelj Krojcman govori o tome da je intelektualno vlasništvo ključno za našu konkurentnost. Zaštita intelektualnog vlasništva znači zaštitu radnih mjesta i zaštitu inovacija. S druge strane, e, kršenje prava intelektualnog vlasništva, na primjer krivotvorena roba i trgovina krivotvorenom robom, ugrožavaju sigurnost proizvoda i time zdravlje potrošača. Ovi proizvodi mogu predstavljati ozbiljan, ozbiljnu opasnost našim potrošačima, no istodobno moramo se pobrinuti da, odnosno uzeti u obzir da carina carinska uprava zapravo uvelike utječe na međunarodnu trgovinu i ovakva uredba može također nanijeti štetu međunarodnoj trgovini. No, ova uredba istovremeno prema mišljenju jest dobra stvar jer čuva pravo intelektualnog vlasništva. Isto tako je važno da djelujemo na postojeće na tržište jer ondje postoji roba, nezakonita roba, a s time se moramo uhvatiti u koštac, što neće uvijek biti lako. Drago mi je da uredba je dobila trenutni oblik i kao takvu ju podržavam. Zastupnice Gebhardt, minutu i pol. Zahvaljujem predsjedatelju. Ovo nije pitanje koje se samo tiče poduzeća, već i potrošača, zbog toga što se radi o njihovom zdravlju i sigurnosti koje je dovedeno u opasnost. To ne bismo trebali zaboraviti. Naglasila bih još nešto, a to je farmaceutski proizvodi. Jedna četvrtina svih krivotvorenih proizvoda koji su zaustavljeni na granicama, koji su konfiscirani, su bile farmaceutski proizvodi. Dakle, u tom području moramo biti vrlo oštri i ni pod kakvim okolnostima ne smijemo dopustiti da ti proizvodi uđu na naše unutarnje tržište. No, s druge strane, moramo se isto tako pobrinuti da neka pogrešna formulacija, neki pogrešan opis robe ne dovede do toga da se zaustavi tranzit dozvoljene dopuštenih e, generičkih lijekova. Dakle, ne bismo smjeli ni pod kakvim okolnostima e, dopustiti da se nešto takoga dogodi. Gospodin Stolijan na minutu i pol. Zahvala. Htio bih zahvaliti izvjestiteljima i svim kolegama koji su radili na ovom izvješću. Napredak Europske unije ovisi o tome kako će napredovati ekonomija koja se temelji na znanju, a to ovisi o solidnoj zaštiti prava intelektualnog vlasništva. Ovdje imamo dvije vrste problema. S jedne strane, to je zakonodavstvo u državama članicama koje se tiče zaštite intelektualnog vlasništva, a koje se razlikuje od zemlje do zemlje, dakle trebamo raditi u smjeru usklađivanja zakonskih propisa. S druge strane, moramo biti svjesni toga da se na tržištu nalazi velik broj piratskih proizvoda, krivotvorenih proizvoda koji su uvezeni u Europsku uniju i upravo su carinske vlasti te koje trebaju stati na kraj takvoj pojavi. Želim naglasiti potrebu za time da oni koji su krivi zbog uvoza krivotvorene robe trebaju e, podnositi i sankcije, odnosno treba se, e, trebaju postojati sankcije protiv njih e, zbog prodaje takve robe. Gospodin Galik na jednu minutu. Zahvaljujem predsjedatelju. Odao bih priznanje komisiji na ovom izvješću i zahvalio bih izvjestitelju na amandmanima ovom izvješću. Dakle, svi oblici nezakonite trgovine e, odnose odnose 250 milijardi eura godišnje i moramo nešto učiniti kako bismo se s time uhvatili u koštac. Što se tiče prijedloga, smatram da su oni vrlo praktičan način da se pozabavimo ovim pitanjem, e, osobito s obzirom da velik e, dio krivotvorne robe dolazi iz treće granice i smisleno je da ih pokušamo zaustaviti na granici i da zbog toga pružimo e, veće ovlasti i alate carinskim službenicima na zakonit naravno način. Dakle, to je vrlo smisleno. Samo imam jedno pitanje povjereniku, a to je koliko mislite da bi ćemo uspjeti uštediti što se tiče ovog gubitka zbog krivotvorene robe. Dakle, koliko ćemo toga uspjeti povratiti primjenom ovih prijedloga. Zahvaljujem zastupnica Prendergast na minutu. Zahvaljujem. Kao što znate, naš klub zastupnika je imao neke brige oko ovog prijedloga kada je se pojavio prošle godine na prvom čitanju i borili smo se za to da se isključi roba za privatnu upotrebu iz prtljage putnika, iz obuhvata ove uredbe, a i također neke druge stvari, primjerice malo preciznije definicija malih pošljika. No, smatrali smo da siguran tranzit generičkih lijekova kroz Europsku uniju do krajnjeg odredišta da je ugrožen, glasali smo protiv ovog predloga. No, u međuvremenu, unutar ministarskog vijeća došlo je do zadovoljavajućih rezultata, tako da osnovna prtljaga ne spada u obuhvat ove uredbe i isto tako ponuđena je mogućnost pojednostavljenog postupka. Napredavalo se i što se tiče e, roka koji roka za žalbu prije uništenja robe i ukoliko se ne donosi velika šteta unutarnjem tržištu, dakle da postoji dostatna fleksibilnost. Zahvaljujem. Hvala vam, zastupnica Anders Doter. Zahvaljujem. Situacija na europskom tržištu danas je takva da mala grupa tržišnih aktera može zloupotrebljavati zabrane eh, i zapravo koristiti pravo intelektualnog vlasništva na svega jednog, jednom ili dva tržišta. Dakle, tako dolazi do disproporcionalnog omjera moći i ovo smo pokušali riješiti jedinstvenim patentom, međutim mogućnost e, shoppinga, odnosno traženja najpovoljnijih uvjeta još uvijek predstavlja veliki problem. Dakle, pitanje zabrana je nešto što još nije riješeno i znamo da se e, proizvođači originalnih automobilskih dijelova bore sa proizvođačima neoriginalnih, pa bih jednostavno predložila da se riješimo uopće svih zabrana jer one ne donose nikakvu korist. Nadalje, stavili bih pitanje zbog čega ne koristimo kao u Novom Zelandu e, problem, e, odnosno pitanje zaštite kopirajta. Europska unija bi trebala biti tržište za sve, osobito za male i srednje poduzetnike. Govornica je presječena. Zastupnica Asaja. Kiitoksia arvoisa puhemies. Hvala gospodine predsjedavajući. Htjela bih čestitati izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni na dobroj suradnji s komisijom i vijeću, vijećem. Potrebna su nam nova pravila u ovom području ako želimo poboljšati rad nadležnih tijela. Proizvođači su posebno na udaru krivotvorene robe a postoji i opasnost po zdravlje potrošača, barem potencijalna opasnost. Kao i drugi oblici međunarodnog kriminaliteta i pranja novca, i to pitanje treba riješiti, a važan aspekt te problematike odnosi se i na korupciju. Velik broj potrošača prilikom kupnje piratske robe možda će porazmisliti sljedeći put ako budu svjesni opasnosti po vlastito zdravlje. Gracias, al ponente, señor Krosman. En una economía globalizada... Hvala vam i hvala izvjestitelju. U globalnoj ekonomiji intelektualno vlasništvo je vrlo važno za konkurentnost. Trebamo štititi intelektualno vlasništvo i to na mjestu nastajanja, tamo gdje se ono proizvodi. Kao izvjestiteljica odbora INTE za primjenu članka 50 ponosni smo na amandman koji je po nama vrlo važan, a to je međunarodna suradnja koja je uključena kao temeljni element ne samo na tehničkoj razini u ovom izvješću, već ovdje govorimo i o razmjeni informacijama, postizanju sporazuma između država, carinskih uprava i industrije. Zato je vrlo važan doprinos odbora INTA u slavu sa člankom 50. Hvala vam. Zamolio bih povjerenika Šemetu za zaključni govor. Hvala vam. Uvaženi zastupnici, Želim zahvaliti na stajalištima koje ste istaknuli tijekom rasprave. Sutra ćete glasovati o ovim mjerama kojima će Europska unija nastaviti održavati visoke standarde zaštite prava intelektualnog vlasništva. To je vrlo važno za našu vjerodostojnost, vladavinu prava. Sve prava i obaveze su jasno utvrđeni u ovim novim pravilima. Mislim da smo tu upotrijebili dobru terminologiju kada je riječ o lijekovima. Imamo vrlo jasna, jasna pravila kako se nositi s tim pitanjem. Zastupnik Kelly je opitao o tome koliko možemo uštedjeti provodeći ove mjere i moramo uzeti u obzir da smo proširili područje primjene ove uredbe, zadajemo jasna pravila carinskim dužnosnicima te propisujemo pravila koja bi trebala, koje bi, smo trebali uvesti značajne uštede. Svake godine ćemo davati izvješća o krivotvorenju robi koja je zaustavljena na europskim granicama i tako ćemo moći pratiti napredak u ovom području, jednom kada ovo zakonodavstvo stupi na snagu. Nacionalne carinske službe će trebati provoditi ovu politiku. I to na način da se uspostavi odgovarajuća informacijska infrastruktura. Radujem se pozitivnom glasovanju i zahvaljujem na pažnji. Hvala vam, povjereniče. I posljednji govornik je izvjestitelj, zastupnik Krojcman. Hvala vam, predsjedavajući. Htio bih reći da turizam nikad nije bio uključen u ovaj tekst. Jednako tako je sa prijenosom generičkih lijekova. Nadam se da će to pomoći radi postizanja većine u parlamentu. Zaštitne mjere za zaštitu prava i intelektualnog vlasništva su vrlo važne i njih možemo izraziti i u obliku broja radnih mjesta. To je politika koja je važna i za naše potrošače, zato što ove mjere često pogađaju potrošače. Vidjeli smo strašne fotografije ljudi koji su izgubili zube zato što su koristili krivotvorene ljekove. Zato smo u ovo nastojali uvesti tri glavna elementa, to je smanjenje birokracije na carinskim procedurama. Dakle, pojednostavili smo postupak na način da carina brže, odnosno ranije, može uništiti robu bez obzira na odluku suda. Osim toga želimo jačati prava intelektualnog vlasništva. Mislim da smo u tome uspjeli. Vlasnik prava može dobiti odštetu od onoga koji je krivotvorio proizvod. I treća točka, zaštita podataka, vrlo važno pitanje kada govorimo o ovoj temi. Dakle, parlament u tom smislu može reći da je poboljšao onako izvrsan prijedlog komisije. U tom smislu smo odradili naš dio, posla, naš dio posla, te se nadam da ćemo sutra dobiti većinu u parlamentu te da će ovaj zakon brzo stupiti na snagu. Govorimo o 1. siječnju 2014. kao datumu početka primjene. Važno je da Carinska uprava ima na raspolaganju dovoljan broj djelatnika. U Njemačkoj, na primjer, nedostaje 8000 zaposlenih. Ovo može ohrabriti nacionalne carinske uprave kako bi djelovale na povećanju broja djelatnika. Ovo zakonodavstvo predstavlja i dobar korak unaprijed za zaštitu dakle, radnih mjesta te za povećanje standarda zaštite potrošača. Hvala vam, glasovat ćemo sutra u 11.30. Gentlemen, the next item on the agenda